Zaprimio sam također e, da se e, uprava vezana za statistike za vanjsku trgovinu što se tiče delegiranih akata i nadležnih e, nadležnih ovlasti da se daju Europskoj komisiji, a parlament ima rok u kojem se može izjasniti